So, good afternoon everyone. In the hope that the lights will be put. Dobar dan svima. Nadam se da će nam se svjetlo vratiti. Čini mi se kao da smo u zgradi kazališta, ali nadam se da se netko bavi pitanjem svjetla, odnosno rasvjete. Ako nemate nikakvih primjedbi, usvojit ćemo prijedlog dnevnog reda. A sada nekoliko kratkih obavijesti. Imat ćemo dva izvanredna envi sastanka u Strasburu u Ožujku i to u ponedjeljak 12. ožujka od 19 sati poslje podne. Glasat ćemo o izvješću Lavir o e, premještanju Agencije za lijekove EMA u srijedu 13. ožujka od 14 do 14.30 imat ćemo razmjenu mišljenja sa gospođom Bjenkovskom o tome što se e, događa sa preporukama MS i odbora. Nadalje, u vašim materijalima imate izvješće e, misije e, u Portomageri i u Palmi, a zatim izvješće o obnovljivim izvorima e, energije. Prvi trijalog održat će se sutra ujutro i izvjestitelj gospodin Ekaut. koji je izvjestitelj za Envi, tako da će biti i dio našeg pregovaračkog tima. Trijalozi i pripremni sastanci za ovaj dio teksta za koje Envi ima isključivu nadležnost. Danas imamo prevođenje na 20 jezika i naravno dostupni smo i elektroničkim putem u prijenosu web streamingu. Imamo preporuke koordinatora, to ste također dobili elektroničkim putem od 20. veljače. Ukoliko nemate primjedbi, smatrat ću ovom, ovu točku dnevnog reda usvojenom također. Isto vrijedi za zapisnik sa sjednice od 11. siječnja. Ako do kraja nemate nikakvog nikakve primjedbe, smatrat ću zapisnik odobrenim. U ovom trenutku mi se čini da imamo solidnu rasvjetu, međutim čujem neke čudne zvukove, no nadam se da nećemo imati većih problema. Nadalje, povratno izvješće o tekućim institucijskim pregovorima, drugi i formalni trijalog o utvrđivanju postupaka za lijekove za ljudsku i veterinarsku uporabu i Europske agencije za lijekove. Sastanak je održan 21. veljače. Došli smo do privremenog političkog dogovora o svim pitanjima. No, kao što je odlučeno tijekom prvog trijaloga, završit ćemo jednom kada cijeli dosje bude dogovoren i kada budu provedene sve tehničke usklađenosti. Što se tiče prijedloga za upravljanje energetskom unijom, rasprava za vrijeme prvog neformalnog trijaloga e, temeljila se na našem stavu koji smo usvojili 17. siječnja i pristupno i mišljenje vijeća od 18. prosinca uz dodatne amandmane. Dakle, imali smo prvu razmjenu mišljenja o najvažnijim političkim pitanjima o sličnostima i različitostima pristupa parlamenta i vijeća, pa su se rasprave preselile sada na tehničku razinu. E, radi se o evidencijama stakleničkih plinova, o izvješćivanju o plinskoj politici, e, financijskoj i tehnološkoj pomoći za zemlje u razvoju godišnje praćenje izvješćivanja o ETS-u, LULUCF-u i amandmani na direktivu o kvaliteti goriva. Sada, dakle, predlažem da idemo na prvu raspravnu točku Europski akcijski plan jedno zdravlje za borbu protiv antimikrobne otpornosti AMR. Ja ću za početak dati riječ izvjestiteljici gospođi Kadenbach. Izvolite. Najsrdačnija hvala i svima naravno želim srdačnu dobrodošlicu. Antimikrobna otpornost. To je pitanje o kojem smo već više puta raspravljali na našem odboru i to pitanje doista stoji u centru razmatranja komisije, a isto tako i Europske unije. E, kao i pripadajućih agencija. Međutim, bez obzira na sve to, možemo ustanoviti da mnoge stvari oko kojih smo raspravljali protekli godine, razrađivali akcijske planove, u međuvremenu smo došli do drugog akcijskog plana komisije i o tome govori ove izvješće, koje pod naslovom Born Health govori o čitavom nizu smjernica, uputa koje su djelomično već provedene od strane država članica, ali naravno trebamo još puno toga nadoknaditi. Evo nekoliko brojčanih podataka. Antimikrobna otpornost znači da lijekovi antibiotici više ne funkcioniraju u borbi protiv određenih bakterija. Dakle, ako se stvari nastavljaju razvijati u istom smjeru, može se dogoditi da za nekoliko godina, na primjer danas, e, jedna e, bezopazna infekcija postane smrtonosna bolest. Za nekoliko godina nećemo više moći raditi transplantaciju na današnjem opsegu zato što transplantacija bez uspješnog antibiotika ne može biti provedena. I tako bih mogla nabrajati još dugo. U ovom trenutku govorimo o globalnoj razini. Na primjer, 700 tisuća mrtvih godišnje vezano za dakle, smrtne slučajeve izazvane antimikrobnom otpornošću. Mislim da će ova brojka i dalje rasti, ona ni sada nije točna, sigurno su podaci značajnije viši. Tako da postoje i određene infekcije povezane s određenim terapijskim postupcima. Na primjer, netko je u bolnici ili u domu, osim terapije za svoju bolest, može dobiti, oprostite, ne virus, nego bacil ili bakteriju koja se s postojećim antibioticima jedva ili uopće ne može izliječiti. Tako da ovdje govorimo o 37 tisuća smrtnih slučajeva u Europskoj uniji, a vjerujem da tamne brojke E, koje postaje su sve sve više. Dakle, govorimo o velikoj opasnosti i za pacijente, zato što jedna terapija možda uopće ne funkcionira ili prepolagano funkcionira, a za zdravstveni sustav naravno nastaju jako veliki troškovi. Procjena svjetske banke, samo trenutak da pronađem taj podatak, do 2050. bi značile štetu koja bi bila jednaka financijskoj krizi iz 2008. i čak e, bi posljedice bile puno, puno veće ako ne budemo djelovali kako treba. Eto, to je zadaća koja je sada pred nama. Donošenje odgovarajućih mjera. Kako se došlo do ovog trenutka da imamo jako veliku antimikrobnu otpornost? Dakle, kada se izumio penicilin, E, mislili smo da imamo e, doista svemoćni i svemogući antibiotik, te se penicilin koristio i tamo gdje je trebalo i tamo gdje nije. U mnogim slučajevima smo pretjerano prepisivali antibiotike i e, nismo slijedili jasne dijagnoze s tim u svezi. U vremenima se danas kad se borimo protiv gripe, a gripa je virus, a ljudi odlaze liječniku ili u ljekarni i zahtijevaju antibiotik za borbu protiv gripe. A ponekad i bez stvarnog razloga i liječnici i ljekarnici prepisuju antibiotike, ljudi se samostalno liječe. Um, kod kuće svi imamo otvorene kutije antibiotika koje jednostavno trošimo bez eh, pravog eh, eh, recepta i pravog razloga. Posljednjih godina i posljednjih desetljeća imamo povećano korištenje antibiotika u poljoprivredi što je zabranjeno na razini Europske unije. Ja sam zato jako zahvalna. Dakle, antibiotici se više ne koriste kao pospješivači rasta. Nažalost, to se još koristi u mnogim drugim državama. Imali smo rasprave o tome na svjetskim sastancima na vrhu i tu pokušavamo u izvješću upozoriti da upravo u trgovinskim odnosima treba trebamo paziti na to kakva je situacija u partnerskim državama, pogotovo iz, iz kojih uvozimo meso. U europskoj u Evropskoj uniji smo uspjeli preventivno korištenje antibiotika u uzgoju stoke, to smo skoro zabranili. U metaprofilaksiji još uvijek nismo to dostigli, ali bavimo se time. I postoji čitav niz poticaja koje spominjem u nacrtu izvješća. Nadam se da ste svi to pročitali. Dakle, govorimo o drugom akcijskom planu komisije. Mi smo se orijentirali prema tom planu i danas bi sasvim jasno voljela reći da je za mene u stvarnosti to jedan kostur, kostur gdje ima još jako puno mjesta gdje bismo mogli produbiti istraživanja. Jer što trebamo? trebamo relativno e, e, djelovanje u puno područja. Bolje obrazovanje svih u zdravstvenom sustavu, a tu želim pribrojiti i pacijente. Dakle, moramo početi sa zdravstvenim opismenjivanjem s jedne strane, a s druge strane imati jasne planove obrazovanja, kriterija za liječnike, e, kako liječnike koji se bave ljudima, tako i za veterinare. Dakle, svi koji koriste antibiotike i u poljoprivredi moraju biti upoznati sa negativnim djelovanjem antibiotika i sa antimikrobnom otpornošću kao posljedicom. Dakle, obrazovanje i usavršavanje kao važan dio. Drugi važan dio jest lijekove, antibiotike koje volimo nazvati starim antibioticima kako ih pogledati, pogledati njihov sastav, molekule, kako bismo bili sigurni da sve ono što koristimo i što je dobro i dalje ostaje na tržištu. Ali ono što nam hitno treba je razvoj novih djelotvornih antibiotika. I tu daista moramo napraviti neke gospodarske poticaje. Jer e, ne želimo pretjerano koristiti antibiotike, što je doista iznimno važno, a važno je i za poljoprivrednike, no puno novca treba eh, usmjeriti u istraživanje i razvoj, dakle pronaći takve modele eh, gdje broj prodanih e, kutija antibiotika ne znači istovremeno i vaš poslovni uspjeh. Tu postoji čitav niz naznaka u izvješću oko toga i očekujem e, podršku e, s vaše strane. S tim u svezi ću se zahvaliti i drugima koji su dali svoje mišljenje i puno zanimljivih ideja. Osim toga, postoji još jedno područje koje ne smijemo zaboraviti, a to je područje prevencije. U međuvremenu imamo već jako puno dobrih preventivnih mjera, na primjer mjere cijepljenja. Cijepljenje treba biti i dalje u, u e, našem fokusu pozornosti možda više nego i do sada pogotovo za ljude koji prepisuju antibiotike. I treba nam općenito govoreći intenzivna suradnja sa našim europskim agencijama, e, EMOM, EFSOM i ECDC. Mi doista i ne možemo od njih tražiti sve zadaće, e, ispunjavanje svih zadaća, pogotovo praćenja ili monitoringa. Ako to tražimo, trebamo i zajamčiti odgovarajuće ljudske resurse. Ja bih vas zamolila da doista ovaj prijedlog temeljito pročitate, jer bismo ovdje mogli ostvariti čitav niz obvezujućih mjera za države članice i za Europsku uniju da bismo donijeli odlučujuće korake za budućnost jer antimikrobna otpornost treba imati doista visoki prioritet. Ne radi se samo o ljudskim patnjama, već se radi i o važnom gospodarskom čimbeniku za budućnost cijele Europske unije. Tako da sam zahvalna da u drugom akcijskom planu spominjemo također i okoliš. Ranije se govorilo samo o ljudskoj medicini, zatim o veterinarstvu, nekim aktivnostima, ali mislim da je djelovanje proizvodnje i korištenje, odnosno zbrinjavanje na kraju lijekova ili antibiotika je nešto što je bitno i nešto o čemu moramo raspravljati. Što rade bolnice, gdje odlazi prljava voda od opranog rublja iz bolnica i slično. Dakle, trebamo pripaziti na to. Isto tako zahvaljujem kolegicama i kolegama koje su nam dali različite informacije i potica iz poljoprivrednog sektora, sektora istraživanja i zaštite okoliša. Imamo do petog ožujka vremena nadopuniti ovo izvješće, tako da smo onda dali i komisiji državama članicama dovoljno materijala da visoki prioritet daju ovom problemu koji je važan za Europu, Europsku uniju, a naravno i za naše trgovinske sporazume u svijetu. Hvala. Hvala lijepa. Mislim da ću morati ograničiti vrijeme. Imam doista dug popis eh, prijavljenih eh, govornika. Tako da, kada vidite E, svjetleću zvijezdicu znači da ste prekoračili vrijeme. Gospodin Peterle pa gospođa Zomer. Hvala. Veliko mi je zadovoljstvo što ovdje mogu govoriti u ime izvjestiteljice u Sjeni koja će nam se možda pridružiti kasnije. Uh, ja ću vam predstaviti ono što je izvjestiteljica u Sjeni Zomer pripremila. Ona je vrlo zahvalna na ovom izbalansiranom izvješću gospođe Kadenbach i vjeruje da se ovo izvješće dotaknulo najvažnijih tema. Također vjeruje da nam treba, trebaju hitno novi antibiotici, ali je isto tako svjesna toga da ih je teško razviti, proizvodnja e, zahtjeva jedan dugačak i skup proces, potrebno je čak 20 godina za razvoj novih antibiotika, umeđu vremenu se javljuju e, novi oblici otpornosti mikroba, dakle potrebna su poticajna sredstva i mjere za razvoj novih antibiotika. Međutim, to nije sve, potrebno je odgovorno postupanje antibioticima koji su nam na raspolaganju. Vrlo se često antibiotici uzimaju na krivi način ili prekomjerno. 30 do 50% prepisanih antibiotika su suvišni, liječnici ih prebrzo prepisuju svojim pacijentima, a i e, pacijenti ih često koriste na krivi način ili ih prestanu koristiti prerano mnogi evropljani nisu dovoljno informirani o e, efektu antibiotika. 57% njih e, ne shvaća da antibiotici ne utječu na viruse, 44% ne shvaća da e, groznica izazvana virusom ne može biti liječena antibioticom. Međutim, isto tako je potrebno poboljšati prevenciju. Zatim e, tu postoji isto tako problemi sa higijenom u zdravstvenom sustavu, posebno kada je riječ o ranjivim skupinama gdje treba više poraditi na prevenciji zaraza. To uključuje isto tako i cijepiva što može biti jedna učinkovita zdravstvena mjera koja je pokazala svoje ekonomske prednosti. Masivno korištenje antibiotika u uzgoju životinja također je problem E, odgovarajuća veterinarska skrb i ravnotežena prehrana može doprinijeti e, zdravlju životinja koje se uzgajaju. Također možemo razviti alternative antibioticima. Antimikropska otpornost je uistinu veliki socijalni problem. 25.000 ljudi u Europi i e, 700 tisuća e, ljudi u svijetu e, umre zbog ovog problema, a to, taj trend će se pogoršati u predstojećim godinama. Mi možemo spriječiti 10 mili, mogli bismo imati 10 milijuna smrtnih slučajeva 2050. godine, što je veći broj od onih koji trenutno umiru zbog e, karcinoma. Ja se radujem danje suradnji sa izvjestiteljima i izvjestiteljima u uh, Hvala kolega e, Hvala vam lijepo. Mislim da je ovo vrlo detaljan nacrt izvješća. Ja se u potpunosti slažem s ovime što je izvjestiteljica rekla. Europski plan djelovanja za borbu protiv antimikropske otpornosti je uistinu nešto što nam hitno treba prekomjerno ili e, krivo korištenje antibiotika i loš nadzor u tom području su problem i to dovodi do situacije koja je vrlo opasna po ljudsko zdravlje. Moramo se boriti protiv prekomjerne uporabe antibiotika koji se olako prepisuju jer e, zbog tog prekomjernog korištenja antibiotika opada njihova učinkovitost te se pojavljuju novi mikrobi koji su otporniji, koji su dajme otporni na te lijekove. Isto tako se radi o tome da se antibiotici e, koriste na krivi način i e, kod liječenja životinja. Na europskoj razini moramo razmisliti i o jednom svjetskom planu za borbu protiv antimikrobne otpornosti. Danas postoje snažne veze među zemljama. Mi ne možemo imati sanitarne kordone u Europi, budući da će ih mikrobi uvijek prijeći. Prema tome potrebna nam je međunarodna suradnja Aktivnosti na europskoj razini također moraju uzeti u obzir e, prioritetni popis patogena koji je ustanovila Svjetska zdravstvena organizacija i moramo se boriti protiv povratka nekih bolesti poput tuberkuloze, to je samo jedan primjer. A e, tu su također neke bolesti koje su, smo zaboravili, a sada se vraćaju stječe se dojam da smo već riješili neke probleme zahvaljujući cijepljenju, međutim pojedine bolesti se vraćaju. Gotovo 100 milijuna osoba bi moglo umreti zbog e, ovog problema antimikrobne otpornosti do 2050. godine, a Svjetska banka predviđa gubitke u visini odnosno u širini razmjera ekonomske, svjetske ekonomske krize i moramo sve učiniti kako bismo spriječili takvu situaciju. Da, ja ću govoriti u ime svoje kolegice. Zahvaljujem izvjestiteljici i moram priznati da Mm, sam alarmirana ovim e, statističkim podacima koje sam čula ovdje na odboru, međutim e, htjela bih dakle skazati mišljenja kolegice. E, struktura akcijskog plana je adekvatna i mogla bi biti bolja u niz aspekata na način da se da bolja potpora državama članicama, pravna sredstva i dodjeljivanje sredstava dalo bi veću snagu ovom akcijskom planu. Mi smo razočarani što su propuštene još neke prilike ovom akcijskom planu i imam nekoliko komentara koje želim iznijeti te ću predložiti amandmane u tom smislu. Kao prvo za odbor koji se bavi zaštitom okoliša i javnim zdravljem. E, razočaravajuće je da se malo toga poduzima u ekološkom smislu. Dakle, ovdje ne postoji e, ekološki protokol što bi omogućilo e, da se prijavljuju povrede ekoloških standarda. Takav protokol bi bio jednostavan i osnažio bi ovaj akcijski plan, a mislim da, nadamo se da, nadali smo se da bi ovaj odbor podržao i takav snažan ekološki aspekt. Nadalje trebaju nam e, ciljevi i e, sredstva. Države članice bi trebaju definirati kvantitativne ciljeve i to mora biti temelj čitavog akcijskog plana. U sadašnjoj situaciji države članice se bore protiv AMR-a budući da je sve na dobrovoljnoj bazi. Tu je i paralizirajuće pitanje financiranja. Neke države članice nemaju dovoljno sredstava da ovaj akcijski plan zaživi. Mi ćemo tražiti unificirane standarde i da se izvede odgovarajuća sredstva budući da se ovdje to ne predviđa. I na kraju želim nešto reći vezano uz istraživanje i razvoj alternativa alternative. Europska unija jasno e, sam predvodnik. 1,3 e, milijardi je uloženo od 99. godine u ovo područje. Međutim, već e, su prošla desetljeća otkad je e, otkriven posljedni antimikrob i čak i kada bi se otkrili novi antibiotici pojavit će se ponovno novi problemi temanom holistički pristup za rješavanje problema antimikrobne otpornosti i htjeli bismo isto tako da se koriste dijagnostičke tehnologije, da se koncentriramo na prevenciju, rano otkrivanje i druge alternative. Thank you Hvala. Gledam jesu li ovdje ostali izvjestitelji u sjeni, ali čini se da nisu. You are a shadow? Oh, I apologize. I, I thought it's Mr. Federley. No? Yes, actually. Then, Mr. Federley is the shadow, but because... Da, kolega je izvjestitelj u sjeni, ali s obzirom da je njegov let eh, kasni, zamolio me da da ja nešto kažem. I onako sam vam htjela dati riječ u ime kluba Alde. Da, hvala, ja ću na švedskom. Evo, gospodin Federle je ovdje sastavio jednu bilješku, pa ću ja pročitati. So, uh, Europska komisija je kroz svoju strategiju definirala glavne izazove s kojima se suočavamo što se tiče dakle pitanja antimikrobne otpornosti. Međutim, komisija zapravo nije iznijela konkretne prijedloge e, za rješavanje tog problema. Iz tog razloga parlament mora uputiti jasan signal komisiji na način da e, kažemo da želimo višu razinu ambicija i to se mora odraziti na tri razine. Na lokalnoj razini se moramo pobrinuti da svi e, stočari usvoje odgovarajuće mjere u korištenju antibiotika uzgoju životinja. Oko 70 došlo do povećanja od 70% antimikrobne otpornosti baš u tom sektoru. Također u bolnicama e, dolazi do velikog broja infekcija zbog e, antimikrobne otpornosti. Tako da moramo dobro shvatiti rizik e, infekcije i dakle s tim povezane probleme. Nadalje, na razini Europske unije nam trebaju konkretnije mjere ne nužno novo zakonodavstvo primjerice komisija bi mogla razmotriti direktivu o javnoj nabavi i razmotriti mogućnost da e, se e, među kriterijima navede i antimikrobna otpornost prilikom nabave mesa za škole ili za bolnice, na primjer. Zatim bismo trebali imati e, zajedničke zahtjeve za označavanje mesa u Europskoj uniji gdje bi se trebalo navesti da je, su životinje uzgojene u odgovarajućim uvjetima i na kraju treba nam vodstvo e, i trebamo to pokrenuti na svjetskoj razini i mislim da kroz trgovinske sporazume to možemo postići. Hvala lijepo. Euh, Izvolite, e, gospođa Grostet. Hvala, ja želim prije svega zahvaliti izvjestiteljici na uloženom trudu. Istina je da je bilo nužno hitno djelovati s obzirom na problem antimikrobne otpornosti. Međutim, s obzirom na ovo jedno zdravlje koje je osnovno načelo koje prožima ovo izvješće, čini mi se da se ovdje ne posvećuje dovoljno pozornosti životinjama. U stavku drugom se spominje da je potrebno oprezno koristiti antibiotike u uzgoju euh, stok i akvakulture. Međutim, trebalo bi to direktno povezati sa mojim izvješćem koje se tiče nove uredbe o veterinarskim lijekovima. Također se ne slažem sa 11. stavkom gdje se traži zabrana lijekova od strane liječnika i veterinara, budući da su veterinari vrlo često prvi e, sugovornici e, stočara, e, s obzirom da se prva ljekarna može naći na nekoliko stotina kilometara u 100 metara udaljenosti. Dakle, mislim da su tu potrebne neke promjene. Nadalje, moramo inzistirati na tome da se donesu nove mjere za poticanje istraživanja antibiotika. Zatim potrebne su, e, kao što je bio slučaj sa e, dakle, pedijatrijskim ljekovima i qui souligne le rôle important que peuvent jouer les outils de diagnostic. I lijekovima za rijetke bolesti. Zatim također treba raditi na otkrivanju novih bakterijskih tipova i e, odgovarajućih antibiotika. U 27. i 28. stavku se inzistira na potrebi da se e, pokrene inicijativa na svjetskoj razini, ali mislim da tu treba ići mnogo dalje, trebamo nametnuti reciprocitet naših standarda kod uporabe antibiotika. Kad je riječ o uvozu e, životinskog mesa, jer mi dalje uvozimo meso za koje se koristi antibiotik za rast, a ta je praksa već duže vrijeme zabranjena u Europi i mislim da to više ne možemo tolerirati. Hvala. Hvala, gospođa Hvala, hvala i vama. Hvala, ja Hvala, slažem se s kolegicom Grostet jer mislim da je postojban reciprocitet što se tiče eh, prehrambenih namirnica koje se uvoze u Europu. Zanimljivo je u tom izvješću komisije kada komisija kaže da je ovaj napredak sada doveden u pitanje zbog prekomjernog korištenja antimikrobnih lijekova zbog koje je došlo do eh, velikog širenja bakterija i onih koji su otporni na veliki broj lijekova. Mislim da se u ovoj rečenici zapravo reklo sve. Najprije čestitam izvjestitelju na izvješću jer prvo potrebno je e, prevencija u Europi. U Francuskoj je nekada postojala kampanja e, u Rimi koja je govorila o tome taj slogan se rimovao kako korištenje antibiotika nije automatski, a sada se se vodi nova kampanja u kojem se kaže da antibiotike treba upotrebljavati kada je to nužno. Isto tako, važno je znati da se sve ovo odnosi i na ljude i na životinje. Zaista se nadam da će izvješće kolegice Grostet e, doći do svog kraja, da će završiti, jer e, sada se mnogi lijekovi, antibiotici za veterinarsku uporabu mogu kupovati putem interneta. Jako je važno uzeti u obzir bit e, životinja, naime, što će poljoprivredna gospodarstva biti veća, to će biti tamo više životinja i to će se lakše širiti bolesti. E, nadalje potrebno je naći i drugi učinkoviti načini za borbu protiv bolesti, a ne samo antibiotike. E, žao mi je što vidim da nema predloženih alternativa. E, fagoterapija, na primjer. Pogledajte što to znači na Google. Na primjer, e, statni stafilokok za slučaj da je netko e, otporan na sve vrste antibiotika, jedini način e, da se bori protiv toga je da se iskoristi koktel virusa za borbu protiv bakterije zladnog stafilokoka. Nekad je Francuska u tome prednjačena, ali sada to više nije slučaj. Ljudi moraju ići u Gruziju da bi se liječili fagoterapijom, dakle terapijom virusima. Previše ovisimo o trećim zemljama, u Europi se zato nedovoljno radi e, i moramo isvojiti više sredstva u tom e, slučaju. Hvala. Gospođa Dali ima riječ. Hvala lijepa. Za početak čestitam gospođi Kadenbach na prijedlogu izvješća. Zastupnica Kadenbach danas je govorila o dvijema temama koje ja želim još više naglasiti. Aspekt poljoprivrede i e, aspekt okoliša. Po pitanju antimikrobne odbornosti često govorimo o tome u kolikoj mjeri ljudi koriste antibiotike, ali e, ne smijemo zaboraviti koliko se antibiotice koriste na životinjama i kako se to odražava na okoliš. Izvješće o situaciji u svijetu s antibioticima 2015. godine kaže da je u u e, svijetu velik e, broj e, proizvedenih antibiotika u svijetu se koristi za životinje, a između 30 i 90 posto tih antibiotika izlučuje se u urinu i dolazi u gnojiva i nakon toga ulazi u tlo a e, što se tiče e, životinskog mesa, mi ga e, jedemo, jedemo to meso, jedu ga i naša djeca. I sada se i prosječna potrošač počeo brinuti zbog toga. I Prema tome, proizvođači kao i regulativna tijela moraju činiti sve e, kako se ne bi antibiotici nalazili u hrani koju jedemo. To je nešto što će se tražiti sve više i više. Moramo vidjeti kako da se zaštitimo, da zaštitimo sebe, da zaštitimo našu djecu, da jedemo zdravstvenu ispravnu hranu i zato izravno pitam predstavnika Europske komisije kako komisija i Europska unija planiraju pomoći građanima i državama članicama u tom smislu. Postoji još i aspekt koji je vezan za okoliš. Sve nas brine prisustvo antimikrobno otpornih organizama u okolišu i E, pitam se je li komisija e, razmišljala o tome da li se istraživala već veza između okoliša, e, načina na koji se uzgajaju životinje i korištenja životinskih antibiotika. Gospođo Miller. Gospođo Kadenbach, najljepše se zahvaljujem na ovom izvješću. Drago mi je da ovdje ne tražimo krivce, već da naprosto činjenično i pragmatično raspravljamo o problemima i tražimo rješenja. To naravno znači da moramo pogledati korištenje antibiotika u humanoj medicini, a s druge strane voditi računa i o zdravlju životinja, odnosno o veterinarskoj medicini. Ovdje se radi o tome da smanjimo odbacivanje antibiotika u okoliš, u vode. Ovdje želim skrenuti pozornost na dvije stvari. Prvo, pročišćivači voda. Mi znamo da u bolnicama do sada ne postoji obavezatna četvrta razina pročišćavanja otpadnih voda i doista moramo ugraditi ove zahtjeve na razini Europske unije kako bi prije pročišćavanja bili e, izvađeni iz otpadnih voda svi ostaci lijekova. Druga stvar odnosi se na veterinarstvo, veterinarsku medicinu. Mislim da tu možemo puno raditi na prevenciji, ali ja sam željela ukazati posebno na jednu stvar, a to je da moramo razlikovati između životinja iz uzgoja koji dobivaju antibiotike i takozvanih kućnih ili domaćih životinja. Dakle, kada govorimo o tome koliko takovih lijekova prepisivati smiju veterinari, onda vam se doista snažno moram usprotiviti u poljoprivredi. Na primjer, moj veterinar je 40 km udaljen od mene. On dođe, e, pokušava izlječiti moju e, kravu, daje mi recept, moja apoteka je udaljena 30 km i onda bih e, morala ponovno zvati veterinara jer veterinar jedini može dati inekciju tako da će životinja u međuvremenu uginuti ili stradati od ekolija ili dobiti visoku temperaturu, tako da mislim da ne bismo smjeli zadirati ova prava propisivanja e, lijekova za veterinare. Hvala vam. Madame Hvala vam, gospođo schreier peri Hvala lijepa. Hvala i gospođi Kadenbach. Antimikrobna otpornost je nešto o čemu se puno govori u Nizozemskoj već godinama. Imamo ispravni pristup. E, međutim, e, treba e, vidjeti na koji način prelazi bakterije. Uglavnom s čovjeka na čovjeka. To je rezultat istrage nizozemskog sveučilišta, što zapravo i ESMA potvrđuje e, e, zaraza sa e, životinje na čovjeka jako je mala. U Nisozemskoj je smanjeno korištenje antibiotika za 64%. Prema tome, rizik smo smanjili, Glavni rizik je e, rizik vezan za ljudsko zdravlje, jer čovjek je taj koji je e, prenosnik e, otpornih bakterija, bakterija otpornih na lijekove. To je zapravo nešto što je pocijenjeno. Radi se o svojevrsnom usporenom tsunamiju. Tražim da se odluči nešto napraviti konkretno kako u bolnicama, tako i u staračkim domovima, na televiziji putem TV spotova. Treba nešto napraviti u informiranju sanitarnih inspekcija na regionalnoj razini. Isistiteljica nam je rekla da ljudi danas umiru i zbog urinarnih infekcija trebamo intervenirati jer je to zaista nešto što je jako važno. E, kao što je rekla gospođa e, Grosted, treba napraviti neke stvari i na regionalnoj razini. Gospođa Šademoze, izvolite. Hvala izvjestiteljici na izvrsnom izvješću koji se zaista hvata u koštac s problemom antimikrobne otpornosti kao i sa jednim zdravljem. E, ne možemo e, izdvojiti e, veteriranske lijekove sasvim od lijekova za ljude. U čitavom nizu država članica u Danskoj, Nizozemskoj i drugdje svjedoci smo činjenice da sve veći broj ljudi imaju gljivična oboljenja. Zapravo to su e, gljivične bakterije. U Nizozemskoj je bilo takvih e, oboljenja, a isto tako i u Danskoj. I problem je u tome što se previše koriste antimikotici i e, na taj način E, zapravo e, ljudi više e, ne uspijevaju izlječiti od gljivičnih bolesti. Osim toga, jedna se stvar po mom mišljenju mora dodati u izvješće, a to je moramo pozvati komisiju da ako vidimo da se neki proizvod prečesto koristi, dakle ako vidimo da to ima negativne posljedice, jednostavno dozvolu za taj lijek treba ukinuti. Bilo da se radi o antimikotiku, bilo da se radi o nekoj vrsti antibiotika, penicilina ili nečeg drugog. Dakle, ako se previše koristi, onda jednostavno za taj lijek treba povući dozvolu. Nadam se da će izvjestiteljica dati još neke podsjecaje komisije u tom smislu. Hvala, gospodin Poh. I ja želim čestitati gospođi Kadenbach na izvješću. E, htio bih dodati nešto što je po mom sudu vrlo važno kako bismo shvatili cijelu problematiku antimikrobne otpornosti. U osnovi to je proces koji je u potpunosti prirodan i neizbježan, ali je problem u tome da zbog ljudskog ponašanja taj proces ubrzavamo. E, dugoročno se u malim dozama daju e, antibiotici, što znači da to dovodi do otpornosti. Prvo, ne bismo ih smjeli davati preventivno, drugo, ne bismo ih smjeli dodavati životinskoj hrani. I ono što se često zanemaruje da se antibiotici koriste kao pesticidi i glifosat je, ne zaboravimo, bio e, patentiran kao antibiotik. Dakle, i glifosat. U tom smislu uložit ću nekoliko amandmana, jer u stvari radi se o našem ponašanju. Sam proces je prirodan, ali mi jako taj proces ubrzamo, a o nama ovisi kako će se razvijeti situacija s makro, antimikrobnom otpornosti. Hvala gospodin Peterle. E, hvala još jednom što ste mi dali riječ. Što ste mi dali još jednom. Kao da smo počeli kopati po vrhu ledenjaka. Hvala gospođi Kadenbach na njezinom doprinosu koji nas približava istini. Ovdje vidimo samo e, dijeliće istine, no mislim da će isplivati i drugi e, dijelovi istini. Antibiotici su postali dio uobičajene medicinske prakse. sustrao sam se s mnogim ljudima koji su bili jako ljuti na svog liječnika jer im nije prepisao antibiotike kada su bili prehlađeni. Smatra se da dobar doktor je onaj doktor koji će vam prepisati antibiotike. I ljudi dan danas očekuju da će za sve dobiti antibiotik a antimikrobna otpornost je izazovna zato što se na mnogo javlja jednostavno na mnogo frontova istovremeno. Razumijem to da ljudi htjele da e, hoće da se izume novi antibiotici, ali e, e, stvar je i u cijelom ponašanju. I jako mi je drago da sam ovdje čuo da se podržava jedan cjelovit pristup moramo napraviti puno više prije nego li što se razviju novi, odnosno izume novi antibiotici. E, za kraj e, ću reći još jedno. Moramo i možemo puno pridonijeti boljom higijenom u zdravstvenim ustanovama. To je stav također i gospođe Zomer. E, našem smo i jednom radnoj skupini imali e, prezentaciju borbe protiv antimikrobne otpornosti. Korištenje probiotika u zdravstvenim ustanovama će u 90%, u 90% smanjuju otpornost ja sam to čuo već prije deset godina, međutim ništa se ne mijenja u praksi jer e, bolnice kupuju iste stare kemijske proizvode koji su puno manje učinkoviti od probiotika. E, bilo bi mi jako drago kada bi zajedničko tržište funkcioniralo i na tom području. Hvala, gospođa Kapeson. Hvala lijepa. Želim i ja čestitati kolegici Kadenbach na ovom sjajno izraženom mišljenju. Vrlo mi je teško sintetizirati sve što je važno. Međutim, čini mi se da je ona uspjela označiti najvažnije probleme na kojima bismo trebali raditi da bismo imali bolje javno zdravlje vezano za antimikrobnu otpornost i da bismo prevladali e, poteškoće koje su povezane s tim, a čini se da će u budućnosti biti i važnije od e, raka. Želim reći dakle da doista smatramo da je akcijski plan jedno zdravlje nešto što je jako važno. Ovdje treba svakako uključiti i okoliš. Radimo sada na veterinarskim lijekovima, a isto radimo i na važnim signalima koji su nužni, a to je korištenje antibiotika kao krajnjeg rješenja za e, bolesti životinja. E, dakle, imamo važna, važna pitanja i to spominjem upravo zato jer je e, na tome insistirala i komisija. Nadalje, što se tiče ravnoteže između prepisivanja i korištenja, istina je da nemamo novih antibiotika i trebamo potaknuti istraživanja e, u smislu pronalaženja novih antibiotika, ali ključan problem za mene je loša uporaba ili pretjeranja uporaba, pretjerano korištenja antibiotika. Tako, ako budemo e, manje koristili antibiotike, biti ćemo rentabilniji. S druge strane, imati više sredstava za istraživanja. Na kraju želim reći da je iznimno važno naglasiti e, da trebamo pronaći neki novi model. U ovom trenutku model poticaja čini se neadekvatan, pogotovo za korištenje antibiotika. Komisija bi treba, da, trebala napraviti novi prijedlog i zato mi se čini da je iznimno važno ukazati na E, potrebu pronalaženja novog modela. I na kraju, međunarodno okruženje. AMR nećemo iskorijeniti ako radimo samo na europskoj e, razini, zato što imamo kolanje i ljudi i životinja preko granica. I zbog toga je iznimno važno taj problem unijeti u e, suradnju i e, sa zemljama u razvoju i na taj način koordinirati različite politike. Eto, na kraju ponavljam svoje čestitke, mislim da se radi o mišljenju koje će dobiti podršku i država članica zbog dolg razine ambicije. Thank you. Hvala lijepa. I... Danke, Frau Vorsitzende. Ich begrüße Posljednji govornik, gospodin Gerike. Hvala lijepa. Jako mi je drago da se mi kao parlament bavimo temom antimikrobne otpornosti. Zahvaljujem kolegici Kadenbach nas sjajno na znanstvenim činjenicama utemeljenom izvješću. O, mi se borimo protiv antimikrobne otpornosti. Dobro je da e, prvenstveno inzistiramo na istraživanju a ovdje sad želim naglasiti još jednu stvar koja mi se e, ukazuje u Njemačkoj e, kao problem, a to je Činjenica da smo prije nekoliko tjedana dobili istraživanja Robert Koch instituta i sveučilišta u Drezdenu u e, otpadnim vodama u Donjoj Saskoj pronađena e, je pronađeno je onečišćenje u svih 12 uzoraka Čini mi se da bez obzira na šok koje je to izazvalo, slični rezultati mogu biti pronađeni svugdje u Europi. Dakle, radi se o e, klicama, o bakterijama koje možemo ukloniti samo četvrtom razinom pročišćivača kao što je već spomenuto. spomenuto. Radi se o ogromnoj zadaći. E, možemo različitim membranskim filterima, aktivnim ugljenom i tako dalje riješiti ovo pitanje, ali to će zahtijevati milijarde Nemojmo ostaviti naše gradove i općine same u tom problemu. Doista trebamo raditi na pročišćivačima, graditi ih uz pomoć e, sufinanciranja iz Europske unije jer u konačnici brojit će se samo dijela, a ne riječi. Dakle, prijeđemo sljedeći na dijela. Hvala vam. Hvala vam. Zaključujemo e, popis govornika iz E, Europskog parlamenta, članova našeg odbora. Sada dajem riječ gospodinu Tevenaru iz Europske komisije. Izvolite. Hvala lijepa. pažljivo sam slušao vašu današnju raspravu. Komisije je jako drago da toliko pozornosti posvećujete antimikrobnoj otpornosti. Što se više o tome bude raspravljalo, to će se više ljudi osvijestiti i angažirati u tome da se protiv nje bore. E, prošle godine Europska komisija najavila čitav niz aktivnosti koje namjerava pokrenuti. Odgovorit ću gospođi Dali koja nam je e, u tom smislu postavila pitanje. Naime, potreban je strateški pristup vezan za riziku od prisustva farmaceutskih molekula u okolišu. Trenutno se e, provodi studija čija je namjera zapravo da se sve dovrši do ljeta pa da nakon toga odlučimo koji je najbolji pristup. Europska komisija još jednom ponavlja da je jako drago da Europski parlament radi na ovom pitanju i bit će nam drago da čujemo rezultate rada vašeg odbora i cijelog parlamenta. Hvala lijepa. Sada gospođo Kadenbach da zaključite temu. Hvala vam. Želim se svakako najsrdačnije zahvaliti svim kolegicama i kolegama, izvjestiteljima u sjeni, svima vama na vrlo konstruktivnoj razmjeni mišljenja. Mislim da uz sve ove nadopune, sugestije koje sam čula danas, neko od njih e, ću e, svakako konkretno e, odraziti u ovom izvješću i mislim da doista to može biti dokument koji će pridonijeti tome da komisija, a nastavno i države članice prekinu ovaj e, ružni scenarij, ovaj horor scenario, dakle da ne želimo oduzeti raku prvo mjesto, već da AMR doista predstavlja prijetnju i za naše zdravlje, ali i za naše gospodarstvo. A to ćemo moći učiniti samo pronalaženjem konkretnih mjera, a nadam se da ćemo u mnogim područjima imati mjere koje će biti obavezne, obvezujuće. Eto, Čini mi se da je to jedino mjesto gdje sam osjetila mali otpor, ali trebamo Evropsko zajedničko, zajednički pravni okvir kako bismo države članice potaknule na zajedničko djelovanje. Hvala. Hvala lijepa. Ovim smo zaključili raspravu. Rok za ulaganje amandmana je 1. ožujka u 11 sati, a o tome ćemo glasati 16. ili 17. svibnja našem odboru. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. A to je ekodizajn. Najprije će se održati izlaganje e, E, dakle, e, provedba direktive ekodizajna koju će predstaviti EPRS. E A izvjestiteljica za izvješće je gospođa Ris. Najprije ću dati riječ našim gostima koji će predstaviti studiju i to gospođa Eleonora Dravić iz e, CPS-a. Okay, thank you very much for inviting me here today. Um, I will present the briefing paper that we conducted last autumn. Hvala vam lijepa. Ja ću predstaviti izvješće pro, od prošle jeseni koji je bio dio provedbene ocjene a vezano za ekološki dizajn i predstavljanje studije EPRS-a. Radi se o kolektivnom naporu, prikupili smo mišljenja na razini Europske unije, prikupili smo mišljenje nacionalnih dionika o tome kako se direktiva provodi i koje su eventualne prepreke. Imali smo sedam stručnjaka i predstavnike Belgije, Danske, Njemačke, Ujedinjene kraljevine, Poljske, Portugala i Finske. Zajedni, zajedno 27 stručnjaka koje smo intervjuirali, mnoge kontaktirali. E, zatim smo proučili sve moguće dostupne izvore u literaturi kako bismo uravnotežili različite e, poglede i uključili dionike iz poslovnog svijeta, industrije i slično. A moram reći da nismo ovdje sve statistički obradili. Radi se također i o pitanju e, do koje razine su zadovoljeni ciljevi e, direktive, pogotovo kada govorimo o energetskoj učinkovitosti, kako se direktiva provodi, kako e, se povezuje sa drugim politikama i kako doprinosi kružnom gospodarstvu i gdje može biti poboljšana. Želim samo podsjetiti na ključne ciljeve direktive. Dakle, pokušavamo postići visoku razinu zaštite okoliša, želimo smanjiti e, utjecaj na okoliš kroz energetiku i energetske proizvode. Zato poboljšavamo korištenje energetskih resursa kako bismo smanjili potražnju za prirodnim resursima. Proizvodi o kojima govorimo su proizvodi koji koriste energiju ili ne koriste energiju, ali imaju učinak na potrošnju energije. Kao što je, na primjer, povećana energetska učinkovitost u našim gradama. Došli smo do zaključka da je provođenje direktive bilo doista uspješno, ali je premalo pozornosti bilo pridodano energetskoj učinkovitosti samih proizvoda, odnosno materijalnoj učinkovitosti. Materijalna učinkovitost povezuje se i sa četvrtim pitanjem, a to je kružno gospodarstvo. Dakle, kada o tome raspravljate sa dionicima, tada e, dolazite do nekoliko različitih mišljenja. S jedne strane smatra se da trebamo povećati materijalne zahtjeve, a s druge strane postoje, e, neki naglašavaju da postoje određene prepreke. Tri su ključna stava dionika. Prvi, govori o tome da trebamo ograničiti zahtjeve energetske učinkovitosti samo u trenutku kada se radi o velikom projektu. Drugo mišljenje, a to je mišljenje većine dionika, je da počinjemo uključivati i, jačan, i jačati zahtjeve za učinkovitošću pojedinih proizvoda, ali samo kada je provedivo i mjerljivo. I treći stav je bio najambiciozniji stav, samo je nekoliko dionika to naglasilo. Obzirom da je direktiva bila tako uspješna, mogli bismo uključiti i neenergetske proizvode kao što je, na primjer, namještaj. A sada glavne prepreke implementaciji direktive jest jesu zapravo opća percepcija koja kaže da je potrebito previše vremena da bi uredba bila provedena, a to je unes suglasju sa brzim tehnološkim napretkom. Zato imamo niže razine ispunjenosti ciljeva, nemamo dovoljno stručnih znanja, nemamo dovoljno tehničkih znanja, isto tako nemamo dovoljno ljudi koji bi radili na ovoj temi, zato što se radi o temi koja je sve šira iz dana u dan. Što se tiče drugog dijela ove prozirnice, tu vidimo da je najveći dio složen oko toga, da nemamo praćenja situacije na tržištu a, i procjenjuje se da 10 do 25% proizvoda na tržištu nije sukladan sa direktivom o ekodizajnu i njenim zahtjevima. Zbog toga što nemamo dovoljno resursa s tim u svezi u državama članicama. Svake države članice, svaka država članica se provodi vlastiti test, e, što je skupo. Skupo je i stručno znanje kao i e, procesi testiranja. I na kraju, nemamo jasnih standarda i nemamo jasne metode e, ispitivanja, odnosno mjerenja vezano za zahtjeve koji su dio uredbe. E, što se tiče evo rezultata studije, tu proizlaze nekoliko zaključaka. Dakle, prvo trebamo se odredotočiti na proizvode koji su povezani s energijom, isto tako regulirati ili urediti ono područje koje se odnosi na neenergetske proizvode, govoriti o zahtjevima materijalne učinkovitosti, odrediti vremenske rokove i držati ih se, popraviti, poboljšati koordinaciju između nacionalnih tijela za praćenje situacije na tržištu, te napraviti bolje smjernice za metode ispitivanja, odnosno testiranja. To bi bilo sve. Hvala vam lijepa. Thank you very much. No, Mr. Najljepša hvala, gospodina Xavier Gabarel Durani iz sveučilišta u Barceloni. Hvala vam lijepa, predsjedateljice. Primjena direktive o ekološkom dizajnu tradicionalno se fokusira ili usredotočuje na energetsku učinkovitost proizvoda. E, imamo evo ovdje tri najvažnije poruke. Kako bi proizvod postao energetski učinkovit, bitna je njegova analiza. E, isto tako bitna su i područja e, gdje se proizvod proizvodi, izvor sirovina i na kraju korištenje proizvoda do kraja njegovog životnog ciklusa, da tako kažem. E, uredbe o kojima je riječ temelje se na procesima ponovnog korištenja, Znači, oporabe, ponovne proizvodnje i obnove proizvoda kako bismo organizirali kružno gospodarstvo na razini Europske unije. Iznimno je važno u pripremnim studijama imati ovo na umu. Primjena eh, ovih pravila služi nam da bismo doista vidjeli koji je doprinos pojedinog proizvoda kružnom gospodarstvu. A sada na ovoj prozirnici pokazujem različite modele žarulja. E, što time želim reći? Želim reći koliko je ekodizajn raznolik. Sve žarulje sadrže neke kritične sirovine e, koje se potencijalno e, bacaju kasnije u smeće. Međutim, Žarulje se trebaju dezinirati tako da je oporaba kritičnih materijala ekonomski e, izvediva. Eko ekodizajn ili direktiva o ekološkom dizajnu želi proizvesti takve proizvode koji su lako ponovno iskoristivi, energetski učinkovitiji i koji koriste različite materijale s kojima se kasnije lakše upravlja i koji su kompatibilni za recikliranje. Kako bi proizvodi postali učinkovitiji i kako bismo doprinijeli kružnom gospodarstvu. Na ovoj prozirnici pokazujem šest skupina proizvoda koje smo analizirali. Ovi proizvodi imaju različite uporabe, različiti status, to sam obilježio različitim bojama i nalaze se u različitim dijelovima direktive. To su e, bijela tehnika, televizori, elektronika, e, hladnjaci i grijača tijela. Naša poruka je sljedeća. Mi smo na pravom putu. Dva od šest izabranih proizvoda sadrže neku razinu energetske učinkovitosti prema posljednjoj direktivi o ekološkom dizajnu. Svi ovi proizvodi zadovoljavaju zahtjev za energetskom učinkovitošću tijekom, e, učinkovitošću tijekom uporabne faze. Međutim, samo dva proizvoda, a to je usisivač i e, žarulja, e, mogu trajno e, biti obilježeni kao učinkoviti proizvodi. Naša druga poruka je sljedeće. Svi proizvodi trebaju biti podvrgnuti detaljnoj analizi prema aspektima kružnog gospodarstva e, mogućeg recikliranja, ponovne proizvodnje i tako dalje, što smo spominjali ranije. Kako bismo imali sustavnu analizu svih ovih aspekata, trebamo uključiti tehničke aspekte vezano za proizvodnju proizvoda od samog početka u pripremnoj fazi ekodizajna. I moja posljednja prozirnica prenosi i našu zaključnu poruku. Direktiva o ekodizajnu treba usmjeriti i uskladiti ciljeve prema drugim europskim instrumentima, kao što je direktiva o zbrinjavanju otpada, energetske performanse za zgrade, zatim kritičke komunikacija o sirovinama i tako dalje. Dakle, sve kako bismo zaokružili ovaj ciklus kružnog gospodarstva. Hvala vam. Now, uh, the uh, Gospođa izvolite. Hvala vam predsjednice. Da li da odmah krenem uh, od izvješća ili ćemo najprije imati krug pitanja odgovora s našim stručnicima. Možda bi bilo bolje da odmah krenem s izvješćem, je li to lakše? Ili to jednostavnije? Pa ako ima nekih specifičnih pitanja o ovim izlaganjima, možda možemo krenuti od toga. Ili ako želite prijeđite odmah na izvješće. Hvala to je zajednička rasprava u kojoj je uklopljeno vaše izvješće. Hvala vam predsjednice. U svakom slučaju zahvaljujem našim stručnicima na ovom izlaganju koje je vrlo cjelovito i sveobuhvatno i uopće me ne čudi što ova studija zapravo predstavlja u osnovnim crtama ono što se nalazi i u mom izvješću. Riječ je o direktivi o e, ekodizajnu. Ovdje smo vidjeli da to obuhvaća čitav niz proizvoda koji su vezani uz električnu energiju, dakle kućanske aparate, lampe, televizije, zatim solarne panele, kuhala i slično. Direktiva o ekodizajnu je više nego izvrstan instrument i mislim da se to ne kaže dovoljno često, možda toga nismo dovoljno niti svjesni kada govorimo o e, osvješćivanju javnosti mislim da se na to ne stavlja dovoljno naglasak, tako da se želim vratiti na to kao instrument i kao na stup e, energetske učinkovitosti i kružnog gospodarstva. Htjela bih citirati riječi komisije koja kaže da ova direktiva o ekodizajnu zajedno sa uredbom o energetskom označavanju omogućuju e, polovicu ušteda energije do 2020. godine i to zapravo govori mnogo o našem e, radu ovdje. Mislim da je to činjenica koju su spomenuli svi sudionici na okruglom stolu koju sam organizirala zajedno sa Michelle Rivazi, izvjestiteljica za mišljenje u odboru ITRE. To je bilo 23. siječnja u Europskom parlamentu prije nešto e, manje od mjesec dana. Postignuti rezultati su već značajni temeljem podataka komisije, politike e, ekodizajna i označivanja su omogućile dakle da se uštedi 70 ton ekvivalenta CO2 godišnje, e, to je otprilike usporedivo sa potrošnjom u Italiji. Nešto što je možda može biti lakše za naše potrošače, to je otprilike ušteda od 490 eura e, euh, godišnje po kućanstvu. Mislim da su i britanske vlasti studije 2015. godine zaključile da svaka funta uložena u ekodizajn donosi 3,8 puta više britanskom gospodarstvu. Prema tome te su politike vrlo rentabilne, što može biti i zabavno i zanimljivo s obzirom e, na to ako se prisjetimo posljednje kampanje u Velikoj Britaniji vezano uz tu direktivu, dakle to je čak pomalo i smiješno posebno u ovom sadašnjem kontekstu. Da kako u tom kontekstu postoje i neki problemi s obzirom da postoje i kritike koje su jednoglasno upućene e, na odgodu u donošenju odluka 2004. godine prilikom izrade prve direktive, okvirne direktive, ja sam već tada bila izvjestiteljica, mi smo e, sa našom ekipom u parlamentu, Peterom Lizeom e, i e, ostalima izradili jedan sjajan instrument, odnosno to je jedan form konzultacije gdje su industrijalci, nevladine udruge i nacionalni stručnjaci, dakle svi dionici. Ambicije su jasne, to je da se e, za svaki proizvod definira treba li se na njega primjenjivati ekodizajne, e, e, energetsko označivanje ili ne. Dakle, ovisno o, omjeru između troškova i učinkovitosti. Kao što sam rekla, taj postupak je prespor, predugačak je, ne daje dovoljnu sigurnost proizvođačima. Iz tog razloga e, u četvrtom, naime u petom i šestom stavku svog izvješća inzistiram na tome da komisija mora korigirati tu činjenicu. Europski proizvođači moraju znati jasne vremenske rokove, to je važno za njihovu strategiju proizvodnje kako bi također zadržali lojalnu konkurenciju e, u odnosu na proizvođače izvan Europske unije. Uspjeh ove politike također ovisi i o e, jednim, nekim izmjenama koje definira komisija. E, povjerenik Katajnen je u odgovoru na brojna pitanja dao neke odgovore. Mislim da je to bilo ohrabrujuće. Posebno pritom mislim na činjenicu da se ne smijemo više isključivo usredotočavati na energetsku učinkovitost. On je rekao korištenje resursa i e, reciklaža proizvoda. Ja se slažem s njime. E, mislim da su to vrlo važni aspekti koji se nalaze i u mom izvješću. E, I tu je još jedan treći izazov pred Europskom unijom, kao što su rekli stručnjaci, a to je da se osnaži nadzor nad tržištem. Dakle, prelazak sa te logike uštede energije na e, energiju koja počiva na boljem, boljem korištenju resursa. Dakle, e, to je već djelomično ugrađeno u plan komisije do 2019. godine i to za niz proizvoda, usisovače, televizije, različite vrste ekrana i tako dalje. Htjela bih također reći da e, redoslijed nije uvijek isti, E, ponekad se radi na poboljšanju životnog ciklusa proizvoda, ponekad se više radi na reciklaži, više je na tome naglasak ili na mogućnosti da se razdvoje e, sastavnice nekog proizvoda, vratit ću se kasnije na mobilne uređaje. Dakle, mislim da e, taj pristup od slučaja do slučaja je dobar. Zatim, postoji još nešto što su jednoglasno zatražili e, svi dionici na okruglom stolu prošli tjedan, to je bolji nadzor nad tržištem. Dakle, e, postoje razlike, postoje slučajevi gdje ne postoji dovoljan nadzor. Između 10 i 25% proizvoda koji su pokriveni direktivom nisu sukladni. Dakle, to je gotovo svaki četvrti proizvod. Iz tog razloga, e, dakle, su sugestije u mom izvješću E, dakle, posvećene upravo tome, riječ je o stavcima 11 do 13. Predlažem također da se e, proširi baza podataka o nadzoru tržišta, to je ICSMS, to je baza podataka koja je zamišljena za sigurnost proizvoda, no mogla bi se isto tako proširiti i na ekološke performanse proizvoda, to bi bila jedna sugestija. Želim spomenuti još dvije aktualne teme. Kao prvo, e, mobilni uređaji i e, ugrađivanje mobilnih uređaja u plan rada komisije i druga tema je e, programirana za proizvoda. Što se tiče mobilnih uređaja, svi znamo da to snažno utječe na, na okoliš. Trenutno ne postoji nikakve mjere na europskoj razini da bi se riješio taj problem i naravno da je to teško s obzirom na tako brz razvoj ove tehnologije, no e, ta utrka za sve e, snažnijom inovacijom ne bi smjela ugroziti ekodizajn u tom sektoru gotovo je nemoguće zamijeniti integrirane e, baterije, tako da se one odbacuju E, zato u desetom stavku tražim od komisije da više ne čeka i da e, telefonske e, uređaje, telefone, mobilne telefone stavi u, na taj popis proizvoda koje obuhvaća direktiva o ekodizajnu. Što se tiče programiranog zastarijevanja proizvoda, dakle tu postoje neki kriteriji i, i u izvješću Durand koje smo donijeli u srpnju prošle godine, dakle o tome govorim u osmom stavku svog izvješća izvješća. Također sam informirana prošli tjedan od strane povjerenika Katajnana o sustavu označivanja. E, o tome isto tako nešto rekla i Makronova vlada. Dakle, e, potrošača treba dobro informirati o trajanju proizvoda, o životnom vijeku proizvoda. Mislim da je to sjajna ideja i mislim da bi to trebalo svakako biti sadržano u našem završnom izvješću. Hvala. Hvala. Sada dajem riječ eh, izvjestiteljima o sjeni. Sí, muchas gracias, presidenta. En primer lugar... Gospodin Gambus, hvala. Eh, hvala. De valor para hacer un buen trabajo. Najljepša vam hvala, predsjedateljice. Doista mislim da je mišljenje to i takvo koje će nam omogućiti dobar posao. Hvala vam lijepa na svim naporima koje ste uložili da biste proizveli ovakav e, tekst oko kojeg ćemo se usuglasiti. Doista se u velikom dijelu slažem sa gospođom Ris, pogotovo kada govorimo o tome koliko je nužno uskladiti naše razmišljanja o ekološkom dizajnu. U ovom trenutku radimo na novom obliku, na kružnom gospodarstvu i doista trebamo svi razmišljati o tome. Prvo, koje informacije dajemo našim korisnicima. I s druge strane, radeći ruku pod ruku s industrijom i s drugim poslovnim subjektima koji nam trebaju pomoći, i koji trebaju ostvariti prijelazak na kružno gospodarstvo <clears throat> trebamo svakako ne zaboraviti da se radi o proizvodima koje koristimo svaki dan. Dobra, E, provedba ekološkog dizajna može za nas značiti direktne zarade kroz nekoliko godina i zbog toga trebamo dati sve moguće informacije evropskim državljanima o svakom koraku koji činimo, koji su individualni i e, koji su, e, koje su koristi za pojedince i za društvo. Još jedna točka koja mi se čini važnom za naglasiti jeste je kružno gospodarstvo transversalna politika. Jer smo već govorili o tome što je rekao predsjednika Tajnen prošli tjedan. On je upravo naglasio e, svojim dolaskom e, da je važno raditi na provedbi, a to je jasni signal o tome što je zapravo kružno gospodarstvo, ekodizajn, kako je to teško opisati i pripisati samo na jedan dio naših politika. Zbog toga naglašavam, kao što je i rečeno u mišljenju, da trebamo biti ambiciozni što se tiče kružnog gospodarstva i ekološkog dizajna i kako bismo imali više uspjeha na to. Ekodizajn nije samo ušteda energije, to je naravno ključni dio, ali mi moramo proširiti spektar korištenja ili bolje rečeno ponovnog korištenja različitih materijala i produljivanje životnog vijeka svakog proizvoda. Slažemo se da direktiva pruža velike mogućnosti. Mnoge od njih do danas još nismo iskoristili, ne smijemo zaostajati, moramo biti učinkovitiji. Ponekad smo prestrogi u europskim normama ili pravilima, to ne bi smjela biti preporuka da pojednostavimo sve ono što je povezano sa ekološkom dizajnu. I zato bih eh, odgovorio eh, našoj izvjestiteljici koja je e, pitala e, što je s mobilnim telefonima, zašto oni nisu uključeni, zašto nisu e, predmet ove direktive. Neću sada govoriti predugo, već ću naprosto završiti i još jednom zahvaliti na izradi ovog izvješća i kao što sam rekao na početku s velikim dijelom teksta se možemo složiti i naravno podržat ćemo ga u periodu amandmana. Hvala. Thank you very much. On behalf of Mr. Paolucci, Madame Dali. Sada na riječ ima zastupnica Dali. Hvala vam, predsjednice. Ja također želim odmah zahvaliti zastupnici RIS na nacrtu izvješća. Također zahvaljujem EPRS-u na ovoj studiji. I zahvaljujem također sveučilištu iz Barcelone na njihovom današnjem izlaganju. Massimo Paolucci i naš izvjestitelj Sjeni SID. Ja smatra da je ovaj nacrt vrlo dobra polazišna osnova za daljnju raspravu, budući da već sada sadrži čitav niz pozitivnih preporuka za provedbu direktive o ekodizajnu te prijedloge o njezinom osnaživanju. Međutim, SID će predložiti amandmane kako bi naglasio neke aspekte. Naši amandmani će se usredotočiti na sljedeće. Kao prvo, nadzor tržišta. Vjerujemo da bi države članice trebale koristiti stiti postojeće baze podataka za nadzor tržišta i da bi tu trebali e, staviti sve podatke e, provjera o sukladnosti provedene u pojedinim državama članicama. Osim toga, Europska komisija bi trebala snažnije nadzirati nadzor koji vrše države članice te imati novu, te bi trebalo razmisliti o novoj agenciji za nadzor na tržište. Zatim e, snažni nadzor je također važan i u dobrovoljnim sporazumima, važnim proizvodima te E, robi koja se prodaje online. Zatim, potrebna je jasna veza između direktive o ekodizajnu i e, direktivi o energetskoj učinkovitosti zgrada. Mi to predlažemo budući da smatramo da e, sustav inspekcija koje dobro funkcioniraju može staviti naglasak na učinkovite uređaje i na dobro planirane zamjene. SID predlaže proširenje opsega primjene direktive, ne samo vezano uz cirkularnu ekonomiju i vezano uz proizvode koji se tiču energije, e, Treba također obratiti pozornost na kritične sirovine, ali isto tako i proizvode koji nemaju veze s energijom, e, dakle proizvode koji se koriste vodom. Rasprava o sukladnosti i pravima potrošača također je prilika da se ponovi naš apel za uvođenjem e, kolektivnog sustava pravne zaštite, odnosno pravnih sredstava što je neophodno za dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Mi se radujemo dobroj suradnji sa gospođom Ris i svim ostalim izvjestiteljima iz različitih klubova. U ime gospođe Višnjevske, gospodin Pjega, hvala vam. Hvala. Zahvaljujem izvjestiteljici na ovom e, nacrtu izvješća. U ime gospođe Višnjevske ja ću predstaviti naše komentare vezano uz ovaj prijedlog izvješća. Ovdje je riječ o primjeni direktive o ekodizajnu. Mi smatramo e, da možemo ocijeniti ovaj tekst pozitivnim Europska unija može ostvariti svoje klimatske ciljeve i to može omogućiti značajne uštede europskim građanima. Prema tome, ovaj prijedlog teksta je kvalitetan, posebno što se tiče iz e, perspektive cirkularnog gospodarstva. Proizvodi koji se u ovom trenutku dizajniraju moraju biti održivi i ne smiju se odbacivati prilikom prvog kvara ili oštećenja. Proizvođači se također moraju pobrinuti da bude moguće e, pripremiti proizvode na način da njihov životni vijek bude što duži. Važno je razmisliti o energetskoj učinkovitosti budući da je to možda i najznačajniji zahtjev u vezi sa proizvodima. Ako se e, budu uvodili novi zahtjevi, oni moraju biti opravdani i u tehnološkom smislu i to se skupa mora biti izvedivo. Moramo također e, misliti i na troškove koje snose mala i srednja poduzeća, oni ne smiju biti toliko visoki E, naime, oni moraju moći biti konkurentni i učinkoviti. Što se tiče direktive o ekodizajnu, ona bi trebala pomoći i u borbi za bolju kakvoću zraka. A mislim da e, trebamo moći ponuditi razne mogućnosti na tržištu. Eh, er hvala vama, eh, hvala vam predsjednice, zahvaljujem kolegici Ris na izvrsnom izvješću. Uistinu je dobro eh, kada možemo razgovarati na ovaj način o ovim temama, dakle kada se prisjetimo predizbornih kampanja, u parlamentu, kada se prisjetimo kako ljudi nisu mogli shvatiti e, o čemu se ovdje radi. Naša javnost to nije mogla shvatiti. Oni su mislili da će nam Europska unija određivati e, kakve aparate za kavu i usisivače trebamo imati. Dakle, trebalo je detaljno i pobliže vidjeti e, o čemu se zapravo radi u ovoj direktivi. Mislim da je najbolje u ovom izvješću što možemo istaknuti e, rezultate i uspjehe u provedbi ove direktive. Potrebni su nam kvalitetni mehanizmi kontrole, bolje faze provedbe i kao što je rekla gospođa Ris, trebamo se pobrinuti da ciljevi obuhvate i resursnu učinkovitost. I sjećam se kada sam e, bila nešto mlađa političarka u danskom e, parlamentu, razgovarali smo o novoj informatičkoj tehnologiji i sjećam se da su nam tada obećavali da ćemo uskoro imati hardware i da ćemo samo mijenjati software i da ćemo moći na taj način ostvariti sjajnu resursnu učinkovitost. To bi bilo sjajno kada bismo imali hardware i e, kada bismo samo morali mijenjati software. Međutim, događa se to da zbog nog softvera i hardware postaje zastario, to znamo i na primjeru mobilnih telefona i tu je taj problem, problem programiranog zastarijevanja kod svakog e, Dakle, često se događa kod mobilnih telefona da moramo mijenjati uređaje. Nekada smo mislili da ćemo moći reciklirati i to jest područje e, na koje se ne obraća dovoljno pozornosti. E, kada pogledamo kako se odvija prikupljanje otpada, možda je e, i iznenađujuće koliko ima malo reciklaže i koliko je tu slaba potražnja. Tako da mi je drago da smo i na to obratili pozornost. I na kraju mislim da moramo e, pripaziti da ne bismo dakle ovo proširili previše da ne bismo pokušali sve obuhvatiti jer onda će se opet reći da mi iz Europske unije e, predlažemo sve te zahtjeve koje nitko ne može ispuniti i mislim da e, i, i, na to moramo obratiti pozornost i toga moramo biti svjesni, ali uglavnom se slažem s ovim izvješćem. Hvala. Hvala lijepa. I ja e, zahvaljujem na prezentaciji ove studije. Hvala također izvjestiteljici i njezino je mišljenje izvrsno. Pridružit ću se kolegama koji govore o prednostima ove direktive jer su oni jednostavno sasvim očiti. Govorimo o štednji energije, korištenju primarne energije, ali isto tako i emisije ugljičnog dioksida, a istovremeno e, potrošači će uštedjeti. Međutim, treba jako puno napraviti. Ovo je vrlo ambiciozan zakonodavni tekst. To kažem između ostalog jer se slažem i sa onim što su neki kolege rekli. Moramo govoriti ne samo o energetskoj učinkovitosti proizvoda, već moramo govoriti o učinkovitosti materijala, drugim riječima sirovine koje se koriste u e, proizvodima. U projektnoj fazi se treba vidjeti koliki će utjecaj imati pojedini proizvod na e, okoliš i zapravo koliko će e, taj proizvod onečišćuje za vrijeme cijelog svog životnog vijeka. Tada je vrlo važno da ta procjena bude ispravna. Nužno je, da ne kažem obavezno govoriti o održivosti proizvoda, o ponovnom korištenju, o korištenju rezervnih dijelova i mm, zato mislim da je zaista važno naglašavati potrebu da obvezno e, e, rezervni dijelovi e, budu na raspolaganju za vrijeme cijelog životnog vijeka proizvoda. Pročitala sam vrlo zanimljivu studiju Američke agencije za okoliš koja kaže da za svakih 10 tisuća e, tona otpada se otvori jako puno radnog mjesta e, na e, odlagalištima do reciklaže kao i na, u cijelom sektoru za popravak e, pojedinog proizvoda. Dakle, treba naglasiti da se ovdje otvaraju i nova radna mjesta i to otvara mnoge mogućnosti za europska poduzeća. Želim postaviti pitanje kada ćemo imati pokazatelj za proizvode koji će biti sličan otisku ogljika. Dakle, kada ćemo imati takvo mjerilo, to će biti zanimljivo za potrošače. I isto tako, kada će Europska komisija dati posticaj i podršku prelaza na eh, ekon, gospodarstvo koje će se eh, baviti samim uslugama. To će biti pozitivno za sve kako bi potrošači koristili proizvode koje će dugo funkcionirati, ali i popratne usluge koji će omogućiti održavanje tih proizvodima. Hvala izvjestiteljici još jednom i e, naš klub također će rado surađivati na pozitivan način na ovom radu. Hvala gospođo Hvala. hvala gospođo Grostet. Hvala. Hvala. Prije svega želim zahvaliti Frederik Ries na komentarima i argumentima koje nam je iznijela i koje smatram vrlo zanimljivima. Ova direktiva o ekodizajnu se koncentrira na smanjenje, odnosno na energetske uštede, posebno u fazi e, korištenja proizvoda i mislim da ne inzistira dovoljno na potencijalu koji to predstavlja u kontekstu e, ekonomije, cirkularne ekonomije, dakle u e, boljoj zaštiti okoliša i korištenja potencijala ponovne uporabe proizvoda. Dakle, e, mislim da bismo trebali imati koncepciju koja se temelji, koja stavlja naglasak na trajanje proizvoda i omogućuje bolju reciklažu proizvoda na kraj životnog ciklusa E, dakle, treba uzeti u obzir cirkularnu ekonomiju i isto tako očuvati konkurentnost naših tvrtki. I tu nam treba pristup od slučaja do slučaja koji je selektivan, ali i opravdan i mislim da bi to bila najbolja opcija. Hvala vam. Thank Merci, Madame la Présidente. Alors, Hvala vam predsjednice. Ja sam bila izvjestiteljica za mišljenje u odboru ITRE. Zato želim zahvaliti Frederik Ris na ovome izvješću i svim izvjestiteljima u sjeni koji su pomogli izradi ovoga izvješća. A što se tiče odbora ITRE, da, e, tu se mogu nadovezati na ovo što je rekla kolegica Grostet. Osim energetske učinkovitosti, a smatram da su tu postignuti dobri uspjesi, i tu su i te oznake. Trebamo e, također više razmisliti o učinkovitosti materijala i pokušati proširiti područje primjene te direktive. No istovremeno trebamo dobro definirati kriterije ekodizajna i prilagoditi učinkovitosti resursa e, cirkularnoj ekonomiji i e, javnom zdravlju jer neobično je da se kod koncepcije proizvoda u ovom odvoru ne govori o javnom zdravlju. Kada sam spomenula trajnost jer mislim da ne smijemo više biti u konzumerističkom društvu gdje se sve odbacuje. E, trebaju nam trajni proizvodi i mislim da bi e, to bilo lakše nego poboljšati e, programirano zastarijevanje. Jer neki proizvođač kaže da proizvod traje pet ili deset godina, barem ćemo znati koliko može trajati. A ako treba dokazati da postoji slaba karika u proizvodnji nekoga proizvoda, E, onda netko, neki zviždač mora pokazati da tu možda postoji neka prijevara kao što smo vidjeli kod e, ove afere automobila. Zatim e, popravljivost, raspoloživost zamjenskih elemenata, odnosno komponenti je također nešto što je važno. E, tijekom životnog e, ciklusa projekta. E, mislim da je isto tako nezamislivo da se sada koncipira proizvod koji nije 100% moguće reciklirati. Mi sada imamo primjere plastičnih proizvoda koji se ne mogu reciklirati, tako da se samo gomila otpad. A s obzirom da ovdje imamo nazočne i stručnjake, zanimalo bi me što oni mogu reći o tome jer kod koncipiranja proizvoda mislim da treba insistirati na tome da svi E, proizvodi budu takvi da ih se može reciklirati. U protivnom ćemo imati samo e, sve veću e, gomilu otpada. Dakle, mislim da treba pripaziti na odabir materijala 96% e, proizvodnje e, proizvode Kinezi, tako da pitam se što radi Europa. E, ja kao ekolog, kao zeleni, bilo da je riječ o dakle telefonskim uređajima, vjetroelektranama ili nekim drugim primjerima, dakle 96% proizvodnje je u Kini, tako da se tu moramo zapitati neka pitanja. Što se tiče javnog zdravlja, isto tako treba ograničiti korištenje korištenje e, endokrinih perturbatora i e, onečišćujućih tvari i kod same, dakle, e, kod samog dizajna i koncepcije proizvoda. Da kako treba optimizirati i poboljšati nadzor tržišta, s time se u potpunosti slažem i e, države moraju imati dovoljna sredstva za taj nadzor, a mislim da u tome komisija treba odigrati svoju ulogu i tu je posljednji kriterij koji je etičke prirode. Komisija mora svakako razmotriti e, odakle se dolaze sirovine, da se vidi u kakvim se to uvjetima događa, tako da mislim da bi tu trebalo dodati i taj etički kriterij kod uporabe određenih sirovina. Mislim da smo imali e, dobru razmjenu mišljenja u odboru ITRE i oni su e, dakle suglasni sa ovim e, kriterijima koji su izneseni. Hvala sada sam gospodin Santos Čilo u ime komisije. Hvala i zahvaljujem vam na ovoj dosadašnjoj raspravi. Na početku želim zahvaliti Europskom parlamentu i posebnu eh, odboru ENVI na dugogodišnjoj potpori ovoj direktivi. Kao što su mnogi naglasili, eh, ona je omogućila značajne uštede tijekom godina. Htio bih eh, samo kratko reagirati na neke iznesene komentare. Da, e, slab i spor napredak e, u provedbi mjera jest problem. Potrebno je prosječno 4 do 5 godina da neka mjera uistinu donese rezultate. E, mi mislimo da je to nužno. Naime, ovaj instrument brani dolazak određenih proizvoda na europsko tržište, tako da mi odrađujemo isto tako i studije utjecaja i za to je potrebno vrijeme, iako se slažem s vama da u nekim slučajevima se to treba trebalo ubrzati. Što se tiče resursne učinkovitosti mi već sada ove kriterije ugrađujemo u pojedine mjere. E, sadašnja e, direktiva nam to i omogućuje. Mogli bismo učiniti više i kao što stoji u radnom planu mi radimo na tome. E, dakle, radimo na mjerama koje se tiču perilica, isto tako i E, radimo na tome da se pokuša poboljšati neke njihove karakteristike kao što su mogućnost popravaka i tako dalje i trajnost. Zatim e, Također postoje primjerice e, zahtjevi za trajanje usisivača ili pak Um, žarulja, međutim za to su potrebna dosta skupa testiranja, tako da e, možda bi se tu mogli pronaći neka, neke alternative. E, I trebamo također voditi računa o izvedivosti takvih zahtjeva. To mora biti moguće mjerljivo na proizvodima i tu sada dolazim do nadzora tržišta, mislim da je to važan segment, tu treba učiniti više. Trebamo, e, mi pokušavamo podržati i financijske države članice u tom segmentu. Prije e, Božića Europska komisija iznijela jedan prijedlog za paket mjera za, bolju slobodu kretanja robe, dakle to je zapravo ažuriranje jed, e, općeg okvira nadzora tržišta u Europskoj uniji, to je u postupku suodlučivanja. Tu bi isto tako moglo unijeti neka poboljšanja što bi moglo utjecati i na e, ekodizajn Zatim e, mobilni uređaj, e, to je spomenuto više puta, mi smo u našem radnom planu naveli da ćemo se pozabaviti pitanjem e, mobilnih uređaja i sličnih proizvoda koji se brzo E, mijenjaju, e, međutim problem je upravo u tome što tehnološki razvoj toliko brz da je teško s time uhvatiti korak, tako da moramo iznaći modalitete da i te proizvode obuhvatimo u direktivi o ekodizajnu, zatim netko je spomenuo softver u e, uredbi o označavanju, energetskom označavanju koja je donesena prošle godine, parlament je inzistirao na tome da ažuriranje softvera ne utječe na proizvode, naime da, da potrošači budu dobro informirani. Dakle, možda bismo nešto slično mogli ugraditi u direktivu o ekodizajnu. Što se tiče proširenja područja primjene, to smo isto tako čuli više puta kao sugestiju. Mi sada već razmatramo e, dakle, proizvode koji se koriste vodom, primjerice E, dakle pipe, odnosno slavine i tuševi, tu se već nešto može učiniti, to je također vezano uz energetske uštede, no moramo imati na umu da e, ekološki utjecaj e, proizvoda koji nisu izravno vezani uz energiju su zapravo da je tu problem u fazi proizvodnje, tako da je tu teško neke stvari odraditi i moramo o, tome povesti računa kod proširenja e, područja primjene naših e, propisa. Vratit ću se sada na naše stručnjake jer čuli smo nekoliko pitanja. Gospođa Rivazi je imala pitanje pona osob. Ne znam da li želite reagirati na e, ovo što ste čuli na raspravu i odgovoriti na pitanja. spomenulo se jako puno toga i mislim da je općenito e, stav prema direktivi prilično pozitivan. Mislim da trebate nastaviti biti što ambiciozniji i uključiti tu i zahtjeve za pojedine e, sirovine koje se sve moraju provoditi. Međutim, treba izvojiti više sredstava što je u rukama Europske komisije. To treba sve povezati i sa tijelima koje nadziru tržište. Treba dakle vidjeti i područje primjene proizvoda, a u svakom slučaju s vremenom će se povećati troškovi i e, kad se radi o nadzoru tržišta, moglo bi se jednostavno tu spojaviti pitanje tržišnog natjecanja kad proizvodi iz trećih zemalja ulaze u Europsku uniju. I za kraj nešto o recikliranju. To je sektor u kojem Evropska unija može zaista e, predvoditi. Treba dakle smanjiti zahtjeve, odnosno potrebe za e, sirovinama koje dolaze izvan Europske unije i koje možu imati i socijalne e, posljedice. Hvala. Sada da mi čašem kolegi. Hvala vam lijepa. E, komentirali smo različite aspekte, ali jedna stvar mi je važna jer smo to ostvarili vezano za ovo izvješće. A radi se o tome da je evropsko tržište uvoznik i proizvoda iz sirovina. Iznimno je važno voditi računa o tome o kojim se sirovinama ili materijalima radi, zato što uvozimo iz trećih država a u nekim slučajevima energetske politike, politike dekarbonizacije, energetskog sektora ne slijede iste e, smjernice ili ideje evropskih politika. Da bih bio sasvim jasan, u našoj energiji postoji određeni postotak dobiven iz obnovljivih izvora, a u trenutku kada smo u mogućnosti smanjiti, a u skladu evropskih ciljeva smanjiti energetsko korištenje ili korištenje energije, energiju koju koristimo za vađanje najvažnijih metala, energiju koju koristimo u proizvodnji u trećim državama, a u nekim slučajevima se radi o državama koji E, koje još uvijek temelje sve na fosilnim energentima, mislim da je iznimno važno voditi računa odakle dolaze materijali, a ne samo govoriti o korištenju ili o energetskoj učinkovitosti. To je jedna stvar na kojoj bismo željeli inzistirati. To se može lako pokazati na jednom primjeru analizirali smo proizvod koji je bio napravljen iz sirovina koje su dolazili iz Čila 90. godina. Dakle, radi se o bakru. Koncentracija je bila 3,3%, a sada je 10% manje dakle manje od 1%, što znači da energija koju trebamo da bismo izvukli bakar je značajnije veća i to je naravno sve povezano sa još jednim dijelom energetskog miksa. Radi se o tom rudniku odakle se dobiva bakar, a u Europi se energetski miks potpuno drugačije ostvaruje ili realizira. Dakle, trebamo proširiti našu analizu na sve faze ciklusa eh, života jednog proizvoda. Zatim se govorilo o mogućnosti da se proizvodi poprave, da nam traju e, dulje, mi inzistiramo na duljem životnom vijeku jednog proizvoda e, zato što smo imali različite referentne e, studije koje su se odnosili na određene proizvode. To nisu bile studije koje smo mi radili, već su rađene ranije. Dakle, uspoređivale su se mogućnosti produljenja životnog eh, perioda ili ciklusa jednog proizvoda i eh, u odnosu na proizvode koji su energetski učinkoviti. U studiji eh, u, u dva od tri slučaja jasno se pokazuje da produljenje životnog vijeka proizvoda također znači energetske uštede od 5%, od 10% i od 1% u jednom slučaju. Dakle, ne radi se samo o tome da trebamo stvarati nove proizvode, već je iznimno važno produljiti životni vijek i postojećih proizvoda. I kao što su i kolege komentirali, Iznimno je važno imati na raspolaganju dovoljan broj zamjenskih dijelova ili rezervnih dijelova jer Želimo promicati tržište koje raspolaže rezervnim dijelovima. a ono u čemu nam može pomoći direktiva o ekološkom dizajnu, njeni planovi su naravno mjere za ponovno korištenje ili recikliranje proizvoda. U tom smislu bilo je još komentara. Govorilo se o tome da proizvodi zastarjevaju, da je nužno okrenuti se inovacijama, da su proizvodi zastarjeli čak i prije no što stignu do tržišta. Imali smo neke primjere nedavno, e, tako da bismo trebali pogledati što to znači za okoliš. Tu bismo mi stavili naglasak na mogućnost ponovno korištenja dijelova takovog proizvoda. Ako bismo ponovno mogli iskoristiti dijelove iz tih proizvoda jer to možemo razmontirati, dakle nismo izgubili taj dio materijala ili sirovina zbog toga što je preuranjeno zastario jedan proizvod. I zbog toga inzistiramo na pitanju uh, popravaka, uh, oporabe kako bi se produljio životni vijek proizvoda. Puno vam hvala. Gospođo Ris. Najljepša hvala. E, kratko ću zaključiti jednostavno tako što ću zahvaliti svima koji su se javili za riječi jer su značajno pridonijeli našem radu i ovoj raspravi. E, studija je bila vrlo kvalitetna i isto tako e, se govori o tome kako potrošači trebaju puno više sudjelovati u cijelom ovom e, postupku. Spomenuli smo mobilne telefone oko kojih se svi slaže, govorili smo puno o životnom vijeku. E, mogućnost reciklaže i mogućnost povratka, ono, e, popravka, o tome je govorila gospođa Grostete. to smo spomenuli u izvješću, ali to nije bilo dakle pitanje E, slobodnog programa već obveznog programa ako smijem govoriti u ovim e, terminima s olimpijskih igara. Dakle, e, to je dakle bitno pitanje. Što se tiče područja primjene, ja ovdje već to predlažem jer ne uzimam u obzir samo kriterije energetske učinkovitosti. Dijelim zabrinutost, ako se ne vram gospođe Dali, koja je govorila o, proizvodima vezanim za neobnovljive sirovine. Međutim, e, moramo paziti, ne smijemo pretjerati u onome o čemu govorimo jer smo već spomenuli čitav niz proizvoda koji nisu e, usklađeni pa ne smijemo dakle previše toga strpati u ovaj tekst. E, treba staviti rokove i to kratkoročne, a dugoročne e, rokovi. Treba znati da ono što je skupo na kratki rok ostaje srednjoročno zapravo mogućnost uštede. Vidimo da Europski parlament jest ambiciozan. Što se komisija tiče i povjerenika Katajnena, koliko sam ja uspjela čuti, mišljenja su podijeljena, vjerojatno ćemo na vijeću morati e, se založiti za ovo za što se borimo, ali imam puno nade u tom. Hvala lijepo što se rokova tiče. Amandmani do 11 sati 6. ožujka, a 26. travnja ćemo glasati na ovu temu. Prelazimo sada na srednjoročno preispitivanje programa LIFE naše dakle, sljedeće točke dnevnog reda. Imamo nekolicinu su izvjestitelja koji će dobiti riječ. Ako su naravno ovdje s nama. Započet ću dakle sa su izvjestiteljima ili e, onima koji ih zastupaju. Ovdje gospodin Gambus će govoriti u ime gospođe Šujice. Hvala lijepa. Moram ispričati gospođu Šujicu, ona danas nije mogla biti ovdje s nama. I pa sada govorim i u njeno ime. Dakle, kao su predsjedatelj, su izvjestitelj ocjene programa LIFE sredinom provedbenog razdoblja. Zahvaljujem svima koji su radili s nama. Dakle, program LIFE je jedini instrument financiranja Europske unije koji je u potpunosti posvećen zaštiti okoliša i klimatskim promjenama. Njegov glavni cilj jest razvijanje politika vezano za klimu, zaštitu okoliša uz sufinanciranje projekata koje nose dodanu vrijednost. Radi se o procjeni sredinom provedbenog razdoblja, o komunikaciji komisije nakon dvije prve godine life i e, formulaciji sljedećih aktivnosti. Gospođo Šujica smatra da komisija daje puno detaljnih informacija kojima možemo procijeniti učinkovitost i ocijeniti program LIFE, što je iznimno važno vezano za usmeno pitanje ali nužno je podnijeti više dokaza o učinkovitosti projekata jer se bez toga neće moći doći do zaključaka ni o tome imamo dovoljno podataka u e, dokumentu komisije. Dvije države članice koriste dvije trećine programa LIFE 2014. 2015. godine. Radi se o neravnomjernoj raspodjeli fondova ili sredstava između država članica. Dakle, LIFE nam je važan za klimatske promjene i okoliš. Gospođa Šujica kao autorica ovog dokumenta nada se da će se program još poboljšati jednako kao i procesi informiranja e, Istovremeno, gospođa Šujica želi zamoliti sve članove odbora za zaštitu okoliša koji sudjeluju u ocjeni programa LIFE da jednostavno potaknu bolje korištenje sredstava LIFE i da kao Europski parlament podržimo ovo mišljenje. Neću sada dalje govoriti, naprosto ponavljam ispriku gospođe Šujice koja danas poslijepodne nije mogla biti ovdje s nama. Thank you very On behalf of Mr. Hvala u ime gospodina Kaputa, gospodin Poč. Kolega Kaputo danas e, nije mogao biti tu, ali zamolio me da kažem u njegovime par riječi. E, ovo preispitivanje je e, tu i vidimo da, da program LIFE pridonosi strategiji i odgovarajućem stupu Europe 2020. godine neki od e, projekata e, e, su sve skupa sada imali u svojim projektima četiri puta više je od sredstava izdvojenih za program LIFE. I isto tako se mora za učiniti sve kako bi se e, radilo u skladu s drugim europskim programima. U ovoj procjeni se također osim pozitivnih elemenata spominje i ono što treba poboljšati pojednostavljivanje cijelog postupka, naročito izvješćivanja, e, zatim bolje raspodjeljenost E, fondova za e, program LIFE. Dvije države imaju volavlji udio ukupnog programa LIFE. E, zatim treba poboljšati strategiju komunikacije kako bi se ciljano obraćali različitim kategorijama publike a također treba sve bolje koordinirati. A ako mi predsjedavajuća dopusti da dodam na ono što je rekao kolega Kaputo, da kada se radi o preispitivanju e, treba predstaviti vidjeti kolika je to količina financiranja program LIFE je tek 0,3% europskog proračuna što jednostavno onemogućuje da se svi sve e, projekti financiraju. Mm, gospođa Gerling, hvala. Moj klub se slaže sa sadržajem e, ove procjene, ali ne mislim da je komisija dovoljno ozbiljno tome pristupila, niti da je to učinila dovoljno detaljno. Nema statističkih niti analitičkih podataka kojima bi se ispravno mogao procijeniti e, program LIFE. I upravo rezolucija i usmeno pitanje e, idu u tom smjeru prvenstveno sredstva se izdajaju za fondove, treba tražiti da sve bude ravnomjerno raspodijeljeno. Cijeli sustav treba biti pravični. Nadalje, pozdravljamo činjenicu da se radi na jedan integrirani simbiotički pristup projektima. Na taj način će se objediniti sredstva što će polučiti maksimalne rezultate. Pozdravljamo činjenicu e, da se traže bolje kvalitetne podaci jer važno je da ih imamo kako bismo u sljedećoj krugu proračuna mogli opravdati sredstva koja tražimo bilo za program LIFE ili za sličan program. Trebalo bi dobro procijeniti taj program jer to omogućuje i da se dobri programi dobro repliciraju i dakle da se izvoje sredstva za one projekte koji obećavaju. Hvala, gospodin Hak. Hvala lijepa. Poštovane kolegice i kolege, Uvijek se trudimo oko toga da različite evropske politike budu međusobno povezane, da se međusobno podupiru kako bismo ostvarili najbolje rezultate. Tako da bi projekt LIFE trebao biti povezan sa drugim projektima koji dolaze iz Europske unije, na primjer kohezijske politike, poljoprivredne politike i tako dalje. Kako bismo rekli jasno komisiji i pokazali da vezano za veličinu proračunskih sredstava i za utjecaja na okoliš i kohezijske i poloprivredne politike, e, uvijek smo rekli da bismo se na te politike trebali više koncentrirati, ali bez razumnog objašnjenja moji su prijedlozi uvijek bili odbijeni. Tako da, ne znam, svaki put kad govorimo o ZPP-u, uvijek dobivam negativne reakcije od nekih od mojih kolega, pogotovo iz konzervativnog e, dijela E, vjerojatno ne znate da program LIFE financira čitav niz projekata koji utječu na okoliš i na poljoprivredu. Ta se činjenica jednostavno ignorira ili zanemaruje. Na sreću je Europska komisija otvorena prema sinergijskim efektima između ZPP-a i LIFE-a. Komisiji je jasno da polovica E, zemlje ili tla u Europi koristi, e, e, koristimo za poljoprivredu i zbog toga je to nužno poštivati zbog biološke raznolikosti. Isto tako sam uvjeren da u suradnji sa poljoprivrednicima u okviru programa LIFE možemo zaštititi prirodu i dovesti do situacije u kojoj svi pobjeđujemo, do win-win situacije i to bi trebali tražiti od Europskog parlamenta. Hvala vam. Hvala lijepa. Želi li se još netko javiti za riječ? Ne. Onda gospodin Dekadoroza Europske komisije. Prva primjedba jest hvala puno odboru Envi. Vrlo smo imali dobru suradnju i dijalog za oko programa Life, a to je nešto što imamo već skoro 25 godina jer je e, program LIFE započeo 1992. godine i vrlo je učinkovit bio. Ima pet programskih ciklusa do sada. Svaki puta smo se temeljili na povratnim informacijama i iskustvima iz prethodnog programskog ciklusa i to smo stalno poboljšavali. E, preispitivanje na srednji rok kojim se ovdje bavimo ima također pozitivne zaključke. S obzirom da se radi o projektu Life koji ima jedan dakle višegodišnji e, ciklus a 2016. godine je načinjeno e, preispitivanje u srednjoročnom razdoblju a većina projekata tada još nije bila dovršena. To svejedno nije spriječilo mogućnost da se na godišnjoj razini vode natječaj je osim toga naročito da se e, dobiju očekivani rezultati. Ova procjena pokazala je da su integrirani E, projekti programa LIFE, što je dano novo obilježje ovog programa. Dakle, može davati podršku državama članicama kako bi bolje bili u skladu s temeljnim zakonodavstvom Europske unije na pitanju zaštite okoliša. Dakle, ovi integrirani projekti potrebni su kako bi se ključne politike za okoliš E, bolje provodile. E, radi se kako o boljem gospodarenju otpadu, tako do ublažavanja klimatskih promjena. Sve to u širokom geografskom području, dakle bilo zemljama, regijama, e, ruralnim i urbanim područjima vidjeli smo da je potrebno mobilizirati dodatna sredstva često iz drugih europskih programa i potrebno je također da svi dionici se na tome angažiraju. To je dakle nužno kako bi se ostvarile sinergije i e, učinak katalizatora koji ima program LIFE u e, ovoj procjeni na srednje razdoblje vidjeli smo i koje se mogućnosti još otvaraju. Treba dakle pojednostaviti izvješćivanje i to smo već pokušali primijeniti na razdoblju koji ide do 2020. godine. I moramo također naglašavati određene ciljeve i tražimo da e, se više koncentrira, odnosno usmjerava na određene aspekte u samom programu. To ćemo pokušati ostvariti u razdoblju nakon 2020. godine, a primjera radi da se dobije dovoljno sredstava za financiranje projekata e, po pitanju kružnog gospodarstva. Nekoliko zastupnika govorilo je o tome da utjecaj programa LIFE nije e, pravično raspodijeljen po državama Europske unije jednostavno niti prethodna e, način e, dodjeljivanja projekata koji je išao po nacionalnim kvotama niti ovaj novi nisu zapravo do sada dali očekivane i željene rezultate. U svakom slučaju e, program LIFE treba dakle imati i udovoljiti ono što je napravio, a to je da se ciljevi e, tog projekta ostvare. Radi se, ne zaboravimo još i ni o ograničenom projektu, pa on ne može financirati apsolutno sve aspekte vezano za e, klimu i okoliš jer e, iz tog razloga moramo dobivati sredstva i iz drugih dakle izvora iz Europske unije kako bi se to ostvarilo. Program LIFE jednostavno mora tražiti efektivna rješenja i služiti kao katalizator za sve ove projekte. Hvala lijepa. Ne znam želi li još netko uzeti riječ ili ponovno uzeti riječ, su izvjestitelji možda. Ne, u tom slučaju rokovi za ulaganje amandmana su do 6. ožujka u 11 sati, a glasanje će biti na odboru 26. ili 27. ožujka. Hvala, a sada prelazimo na posljednju točku dnevnog reda. To je predstavljanje prijedloga mišljenja eh, izvjestiteljice Marijane Petir. Gospođo Petir, izvolite predsjednice, poštovani članovi odbora. U trenutku pristupanja Europskoj uniji većina građana Republike Hrvatske e, koji su svojim glasom poduprli ulazak Hrvatske u Uniju e, jednom od najvećih vrijednosti Unije smatrali su upravo vladavinu prava. Od stjecanja vlastite neovisnosti pa do ulaska Hrvatske u Europsku uniju važnost funkcioniranja pravne države bila je tada, ali i danas vrlo visoko na ljestvici prioriteta naših građana te sam se uvjerila kako je pitanje vladavine prava važno i za građane drugih država članica europske unije jer bez sigurnosti u vladavinu prava i poštivanje istih pravila koja vrijede za sve u društvu i u svim državama članicama nema sigurnosti nema investicija nema napretka a nema niti zaštite okoliša vodeći se tim saznanjima u ovom nacrtu mišljenja željela sam upravo ukazati na važnost djelotvorne primjene prava europske unije jer vjerujem da je ona ključna za ostvarivanje dobrobiti koje politike europske unije pružaju građanima s jedne strane i poduzetnicima s druge strane kao i gospodarskom sektoru u cjelini. također smatram kako je jedinstvena primjena prava europske unije u svim državama članicama ključna za uspjeh europske unije izvješće komisije o primjeni prava u. two thousand and sixteen godini daje mnogo podataka o provedbi mehanizama nužnih za djelotvornu primjenu prava ali i statistiku postupaka vezanih za određena područja primjene europskog prava. od problema primjene europskog prava koje sam istaknula u nacrtu svog izvješća smatram posebno važnim naglasiti nekoliko stvari povećanje ukupnog broja povreda prava te povećanje broja povrede prava u. two thousand and sixteen godini u odnosu na. two thousand and fifteen godinu u područjima zdravlja i sigurnosti hrane. također posebnu bi pažnju trebalo posvetiti slučajevima povrede prava u području okoliša s prekograničnom dimenzijom kao i pravilnom prenošenju pa potom i primjeni europskog prava u budućim državama članicama europske unije europsko zakonodavstvo zaštite okoliša vrlo je kompleksno tako da što ranija implementacija tog prava u postupku pristupanja može pomoći boljem korištenju sredstava predpristupne pomoći. nadalje pozdravljam dobru praksu rješavanja problema povrede prava korištenjem eu e pilota ali smatram da taj mehanizam treba unaprijediti povećanjem transparentnosti postupaka povećanje ukupnog broja prigovora građana unije i poduzetnika na primjenu prava unije za mene nije alarmantna nego upravo suprotno ukoliko iza tih prigovora postoji veći interes za zaštitu vlastitih prava ili povećanje povjerenja građana u postupke pred europskim institucijama. S obzirom na ograničenje količine teksta za nacrt izvješća neke elemente poput dugotrajnosti postupka ili pak povredu prava specifičnih propisa iz područja okoliša, zdravlja i sigurnosti hrane nisam poimenično navela te ću to učiniti putem amandmana. U nastavku rasprave željela bih čuti vaša razmišljanja i prijedloge te se veselim budućoj suradnji sa izvjestiteljima u sjeni. Hvala lijepo. Hvala vama. A sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Polkan. Hvala lijepa predsjedateljici i hvala kolegici na nacrtu mišljenja. Nažalost, moram reći da se radi o zakašnjelom, nedovoljnom korištenju sredstava. To nas košta, košta ne samo gospodarski, nego i ljudske živote. 57 tisuća ljudi umire od loše kakvoće zraka a taj bi broj mogao biti značajno smanjen ako bismo primjenjivali direktivu o zraku na ispravan način. Ovdje danas govorimo doista o ozbiljnom problemu. Moram reći da se radi o značajnom broju povreda, ugovora i postupanja i tu ću reći jasno dvije stvari. Prvo, Radi se o problemu koji pogađa ili postoji u svim državama članicama. Neke države bi rado rekle da kod njih nije situacija loša, ali nažalost u svima postoje problemi. A to posebno vidimo u području rada našeg odbora. 1657 povreda bilježemo do 2016. do kraja ostalo je sve to otvoreno preko 200 više nego prethodne godine i time smo postigli doista žalostan rekord trebamo početi djelovati mogli bismo popraviti situaciju a to ide na adresu država članica jer doista trebaju e, ranije i na ispravniji način provoditi e, direktive Europske unije na primjer direktiva o zraku je na snazi od 2010. godine. Države članice su imale jako puno vremena da direktivu provedu i zbog toga ne mogu prihvatiti nikakove isprike da nije bilo dovoljno vremena i slično. Dakle, smatram da je nužno o tome još jednom razmisliti. Trebamo više nadležnosti na razini Unije, trebamo također i pratiti izdavanje dozvola za automobile kako bi se poboljšala kvaliteta zraka u mnogim državama članicama. Zbog toga pozdravljam komisiju koja želi brže i snažnije djelovati kod povreda ugovora, a budimo iskreni, Svaki lijepi zakon koji ovdje donesemo trebamo jednom i provesti. Tako da bismo se trebali ne samo usredotočiti na nove zakone, nego na provođenje. I na kraju zadnje što želim reći komisiji i drugim europskim institucijama. E, države članice trebaju podršku, ponekad potporu i ta potpora treba biti dana, treba biti zajamčena državama članicama. A državama članicama želim reći da se sada raspravlja o novom proračunskom okviru i zato bi države članice trebale razmisliti vezano za novi europski proračun što će se postaviti kao snažan cilj vezano za okolišne ili klimatske politike. Kao član odbora za pravna pitanja mogu reći da nam trebaju pravni, snažni pravni provedbeni instrumenti kako bi naši državljani e, mogli osjetiti da provodimo europsko pravo i kako bi onda na taj način i više podržali naš rad ovdje. Hvala vam. Još se još predstavnik komisije javiti, izvolite. Gospodin Sučes, izvolite. Hvala lijepa. Hvala na sugestijama ovog odbora. U skladu su apsolutno s onim što želimo mi postići. Hvala također na općoj podršci da se na pitanja e, kršenja reagira što je prije moguće, a okoliš je apsolutno jedan od prioriteta Europske komisije. Sada gospođo Petir, izvolite, ako želite još e, dati par komentara. sam sigurno da ovi podaci o kojima sam govorila u svom uvodnom izlaganju nas na neki način potiču na hitnu akciju eh, i reakciju i tješniju suradnju sa državama eh, članicama. Ja nikad nisam eh, za to da prvo nekog kažnjavamo. Mislim da su se instrumenti pilot projekta pokazali kao odlični i da ako ih učinimo transparentnijima i dostupnijima da će oni dati pravovremeno dobre rezultate naravno da su sve države članice obavezne e, implementirati e, direktive u svoje zakonodavstvo i potom e, provoditi u praksi. u okolišu imamo doista jako puno problema ali ono što možemo primijetiti da i ovaj povećan broj predmeta ukazuje na to da raste e, svijest građana o važnosti zaštite okoliša da raste njihova e, svijest o tome da mogu participirati da se oni obraćaju i ono što je također izuzetno važno da u cijelom tom procesu sudjeluje i gospodarstvo sa svojim upitima i sa svojim sugestijama. ukoliko ćemo zajednički raditi i ovaj odbor i komisija i države članice i e, sva nadležna tijela europske unije E, i privatni i javni sektor e, i građani i e, nevladine udruge onda sasvim sigurno ćemo imati i bolje rezultate a sve u korist zaštite okoliša i boljeg okoliša kojeg želimo ostaviti u dobrom stanju generacijama koje dolaze. Hvala Upravo tako. Puno vam hvala gospođo Petir. I e, ovime zaključujemo naš e, današnji sastanak. Vidjet ćemo se ponovno sutra u 9 sati. E, za amandmane na mišljenje gospođe Pitir rokovi su do 6. ožujka, a glasat ćemo 27. ožujka.